Good morning everybody. Good morning. Želim vam dobro jutro. Molim da sjednete. Moramo početi jer e, mnogi imamo nakon ovog e, glasovanja drugi program pa vas molim da pripremite svoje glasačke kartice. I možemo sad krenuti s usvajanjem dnevnog reda. Molim vas da počnemo. I will use it. Thank you. Hvala lijepa. Počinjemo s točkom usvajanja dnevnog reda. Je li to svima u redu? Izgleda da jest. Hvala lijepa. Možemo li sada odobriti i e, zapisnik s prošlog sastanka? Usvaja se zapisnik s prošlog sastanka. Imali smo nacrt izvješća eh, o stvaranju uvjeta za uravnotežu između eh, rada i života. Dakle, imamo prvi prijedlog za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Glasujemo. Izgleda da ne funkcionira. Okay, so it was rejected. Odbija se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 145 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. open. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 428 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 219 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 430 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Možete glasovati. zatvorenom, Usvaja se. Kompromis 9a za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 312, kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Glasovanje otvoreno, zatvoreno, usvaja se. Kompromis 15 za. Ne. Amandman 422 442 za, protiv. Provjerava se. Otvoreno glasovanje, zatvoramo glasovanje. Odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, Provjerit će vam. Možete glasovati. Zatvaramo. Usvaja se. Kompromis 17 za. Protiv. Ne. Oprostite, bilo je 18. 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 19 za. Protiv suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani. Ipak ću provjeriti. glasujte. Zatvaramo. Moramo pričekati. Usvaja se. Kompromis 22. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 23. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 406. Za i usmeni zahtjev gospodina Žantija je podnesen, to je uključeno. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. dva za, protiv, suzdržani, odbija se. Bilo je jasno, ali možemo provjeriti. Glasovanje je otvoreno. Uh, 292. 292. Odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 Želite provjeru 24? Dobro, možemo to učiniti. Otvaram glasovanje. vote Zatvaram. Usvaja se. Kompromis 25 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 312 amandman za, protiv, suzdržani, mislim da se odbija, ali možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 317 i 318 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 328, 329 za, protiv, Suzdržani odbija se. Jasno je, ali možemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 335 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Glasujte. Zatvaramo. Usvaja se. Kompromis 31. Oprostite. 338, amandman 338 za, protiv, suzdržani odbija se, kompromis 31 za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis 34 za, protiv, suzdržani usvaja se, 344 za, protiv, suzdržani odbija se. Prelazimo na 347. amandman. 347 za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Glasujte. Zatvaramo. Usvojeno. Kompromis 33 za protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 221 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, glasujte. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Amandman 379. Ne razmatra se. 357 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 359 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim dva amandmana 372 i 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 380 za, protiv, po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 381 za, protiv, suzdržani, odbija se. 414 za, protiv, suzdržani, odbija se. 383 za, protiv, suzdržani odbija se kompromis 38 za protiv suzdržani usvaja se prelazimo na amandman 402 i tu po dijelovima SND je tražio vidio za protiv suzdržani Prvi dio se ne razmatra. Za drugi dio za. Prvi dio je sadržan u kompromisu. Evo, to je informacija koju smo dobili u posljednji trenutak. ali možemo glasovati i o prvom dijelu, želite li tako? Glasujemo za prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio. Glasovanje otvoreno. Provjerit ćemo prvi dio, bio je takav zahtjev. Prvi dio, amandmana 402, otvaram glasovanje. Zatvorem glasovanje. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 39 do 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 403 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Želite provjeru kompromisa 43? ili 44 bilo je jasno, ali otvaram glasovanje. 44. Zatvaram. Usvojeno. 420 za, protiv, suzdržano. Usvaja se. 421 za, protiv, suzdržani, usvaja se 423 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 423 za, oprostite, 426 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 429 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 442 za, protiv, suzdržani, odbija se. 443 za, protiv, suzdržani, odbija se. 444 za, protiv, suzdržani, odbija se. 445 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 49 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 50 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 459 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 51 za, protiv, suzdržani usvaja se. 465 za, protiv, suzdržani, Usvoje se. Provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman 1, ne, ispravak broj 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 52 za, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, otvorim glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 12. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 13. za. Protiv. Suzdržani ne razmatra se, ali 12 je odbijen, za 13 za, protiv 12 se odbija, moramo glasati za 13. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedamnaest za, protiv, suzdržani usvaja se. Osamnaest za, protiv, suzdržani usvaja se. Zatim dvadeset za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 22 za, protiv,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 Zatvaram. Usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, ne, to ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 41. Za, protiv, suzdržani. I ovog ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 42 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 44 za, protiv, suzdržani, usvojeno 45 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvoren glasovanje. Zatvoram. Usvojeno. Kompromis 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 57 za, protiv, suzdržani odbija se 58 za protiv suzdržani odbija se 54 kompromis za protiv usvojena 55 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 56 za protiv suzdržani usvaja se amandman 79 za protiv suzdržani Provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se 64 za, protiv, suzdržani, odbija se 65 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 68. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58, kompromis 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 70. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 Želite provjeru 71? U redu, provjerit ćemo. Glasujte. Zatvaramo. Odbijeno. 73 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 Za za, protiv, suzdržani, odbija se. Proviru tražite za 76. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82, e, to je po e, zahtjevu EPP-a po dijelovima, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti. Glasujte. Zatvaramo. Usvojeno. Amandman 83. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 60. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 102. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Činilo mi se da se puno ruku diglo. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se 65 za, protiv, suzdržani usvaja se. Prelazimo na 112 za protiv suzdržani odbija se. 113 po dijelovima prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 114 za protiv suzdržani usvaja se. 115 po dijelovima po zahtjevu Aldea za protiv suzdržani usvaja se. Zatim 116 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 66 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Otvaram glasovanje. The vote closed and it was adopted. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 132. Glasovanje po dijelovima na zahtjev EPP. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, čini mi se da se isto usvaja. I završno glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Okay. Uh, Foštok je zatražila riječ. Hvala, želim spomenuti 46.3 iz poslovnika. Thank you very much. We will have a short pause um, and we'll continue in our fam. Hvala, sada ćemo imati kratku stanku i onda nastavljamo s radom u odboru. Please, please, we have to Lijepo vas molim kolege, moramo nastaviti sa sastankom. Out. Ja. Please. Molim vas da izađete iz dvorane. Svi ostali. Ah, and my... I think that

Vamos a continuar con, con los votos. Nastavit ćemo. Sljedeća točka na dnevnom redu je informacija o tome e, o ZPP-u i kako ZPP može stvoriti radna mjesta e, i pomoći otvaranju e, tvrtki u ruralnim krajevima. Lijepo molim, počinjemo s glasovanjem. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 23. Otvaram glasovanjem. Zatvoram. Usvaja se. Kompromis 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 27. Pojedina, e, po dijelovima. Prvi dio za protiv. Odbija se. Drugi dio za protiv. Suzdržani. Glasujemo o 27. drugi dio s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, kompromis 4, dakle odbija se kompromis 4 za, protiv, Usvaja se 26 za, protiv. Suzdržani. Nisam vidjela. 36. Otvorem glasovanje. Hay tres personas que no han votado. Tri osobe ne glasuju. Zatvoreno. Usvaja se kompromis 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani. provjeravamo otvoreno glasovanje. Zatvoreno. Usvaja se. Amandman 43. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 45 u tri dijela. Prvi dio, glasovanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Drugi dio. Zatvaramo. Odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. Za, protiv, suzdržani, provjeravamo. 46. Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, glasovi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedam, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti. Za. Oprostite. Ne, krećem. Amandman 1. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 11 za protiv suzdržani usvaja se amandman 15 za protiv suzdržani usvaja se amandman 18 za protiv suzdržani usvaja se i konačno završeno glasanje otvaramo glasanje zatvaramo glasanje ne, nedostaje. Ne, nedostaje nitko. Zatvaramo. 26 glasova za, jedan protiv. Čestitamo gospođo Kostinger. Informacije gospodina Urtasona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 suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šesti u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, amandman sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se, osmi amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se i amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, ovo je usvojeno. I ovime je dovršeno glasovanje.